L i SND traže da se imenovanja u odborima i međuparlamentarnim zaslanstvima e, unesu izmjene. One će biti upisane u zapisnik s današnje sjednice. Za slučaj da neće biti prigovora smatrat će se da su te izmjene i